Good afternoon. Dobar dan, izjavljujem da je ovaj sastanak otvoren. Kao prvo, drage kolege i kolegice, želim čestitati svima vama što ste izabrani i što ste ponovno izabrani i čestitam vam što ste odabrili ovaj fantastičan odbor, zato što mislim da ćemo se jako dobro provesti u sljedećih pet godina, pa vam čestitam što ste odabrali ovaj odbor. Ovaj, e, svi jezici su na raspolaganju, e, prenosi se ovaj sastanak i molim vas da svi izvadite svoje glasačke kartice. Moramo osigurati da svi imate glasačke kartice. Kao što znate, e, svrha ovog sastanka je da izaberemo predsjednika i potpredsjednika. Dakle, prvo ćemo izabrati predsjednika, a nakon toga ćemo birati potpredsjednike odbora. Želim reći koji su zamjenici koji sudjeluju. Dakle, od EPP-a Andrej Novakov zamjenjuje Petrisa Vama. Iz zelenih Nikola Špeksa zamjenjuje Mikele Rivazija. Viola van Tramantaubel e, Daniela Freunda, a iz Guaja Konstantinos Arvanitis koji zamjenjuje e, gospodina Maržija. Dakle, ako ima drugih zamjenika, trebam to sada znati. E, Klub zastupnika me mora obavijestiti. Dakle, imamo iz Renew Europe Katarin Če, koja zamjenjuje gospođu Riči. Hvala lijepa. Ima li još netko? Moram uvijek znati prije nego što otvorim glasovanje, pa hvala. Dakle, provjeravam kvorum. Danas imamo kvorum e, i u ovom trenutku želim zamoliti imenovanje za izbor predsjednika ili predsjednice. Gospodin Dehuski. Gospođo predsjedateljice, želim predložiti za predsjedatelja Moniku Holmajer. Ona je jako iskusna i entuzijastična članica, odnosno zastupnica Europskog parlamenta. Vrlo sam ponosan i velika mi je čast, čast e, predložiti je u ovom odboru. Hvala lijepa. Hvala. Prvo moram upitati e, je li Monika složna s time? Slažete li se? Slažem se, gospođo predsjedateljice. Dakle, već sam e, provjerila da je kandidatkinja punopravna članica odbora i da ste e, ispunili izjavu financijskog interesa i kodeksa o ponašanju. Hvala Monika. Ako nema drugih prijedloga, predlažem da biramo našu predsjednicu aklamacijom. Čestitam Monika. Molim vas dođite i preuzmite predsjedanje i želim vam sreću u sljedećih pet godina. Drage uh, Dragi kolege i kolegice, pa prvo želim vam eh, zahvaliti. Željela bih eh, vam obećati da ću pokušati biti eh, predsjednica kakva najbolje mogu biti. Ako bilo što trebate ili imate prigovora ili mislite da mogu nešto bolje učiniti, dajte mi to do znanja. Ili ako biste sa mnom željeli nešto raspraviti. Uvijek sam otvorena da bilo o čemu raspravljam s vama i zahvaljujem vam na izboru e, kao predsjednice. To je za mene velika čast. Mislim da sada moramo nastaviti sa sljedećim izborima. Dakle, radi se o izboru potpredsjednika Kao prvo, mi smo, imamo kvorum, to smo već utvrdili. Ima li kakvih promjena kada se radi o zamjenicima? Nitko nema promjene za zamjenike, to je u redu. Dakle, kao što je najavila Martina, Uzeli smo to na znanje, nismo čuli e, gospođu. Ja bih željela e, zamoliti da predložite, odnosno imenujete nekoga za drugog potpredsjednika našeg odbora. Prvog i drugog potpredsjednika. Ja e, čestitam na vašem izboru. Zovem se Claudio Manda, ja sam koordinator za socijaldemokrate i veliko mi je zadovoljstvo da predložim e, našu e, kolegicu Izabelu Garcia Munoz kao prvu potpredsjednicu. Hvala lijepa. Dragi kolega, prihvaćate li vi tu kandidaturu? Será un placer, lo acepto. Da, prihvaćam. Ähm, Hvala vam lijepa, vi ste punopravni član ovog odbora. A ona ista pitanja koje su i meni postavili tiču se i vas. Dakle, vi ste ispunili izjavu financijskim interesima te e, izjavu vezanu uz kodeks o pravilnom ponašanju i to ste pravilno ispunili, zar ne? Da dann würden die, wir die Wahl durch onda bismo mogli vas aklamacijom potvrditi na to mjesto. imali netko nešto protiv? Ako ne, onda sada to možemo tako učiniti. Ich beglückwünsche meine Čestitam kolegici te vas pozivam da nam se ovdje pridružite. Äh, Onda prelazimo na glasanje za drugog potpredsjednika. Molim vas e, za vaše prijedloge. pentru că mi dat cuvântul. Hvala lijepa što ste mi opet dali riječ iz Kluba zastupnika socijaldemokrata. Veliko mi je zadovoljstvo i čas predložiti e, Katerinu Kimići. Gospođa Katarina Kinići se predlaže, ima li daljnjih kandidatura? Izvolite. Šajk. Gospodin Šajk. Da, u ime kluba IDEA predlažem vam gospodina Adinofija kao kandidata na to mjesto. Drugi prijedlog je gospodin Adinofij. Budući da imamo dva kandidata, kao prvo Možemo li vas e, pitati, slažete li se sa kandidaturom e, Katarina Kinići? Slažete li se vi? Eto, si. Da, prihvaćam. A zatim vas, gospodine Dinolfi. E, ja prihvaćam. Kandidaten haben. Budući da imamo dva kandidata, moramo onda obim kandidatima postaviti pitanje vezano uz izjavu financijskim interesima te izjavu vezanu uz kodeks pravilnog ponašanja. Jeste li ih e, pravilno ispunili? Kao prvo Katrina Kinići. Da, predstavila sam sve izjave prema postupku. Zatim kolegu Adinolfi. I ja sam isto predstavio sve što je trebalo prema postupku. U redu onda oba kandidata ispunjavaju odgovarajuće preduvjete. Zbog toga što imamo dva kandidata, ćemo imati sada tajno glasanje prema relevantnim pravilima. Jesu li svi e, za to da to napravimo pomoću elektroničke glasačke kartice, a pretpostavljam da e, kolegica i ja isto tako možemo e, na brzinu potražiti naše kartice. Možda bi bilo smisleno da prvo provedemo jedno glasanje kao provjeru, jer mnogi od nas nisu do sad e, imali prilike tako glasati i imamo i dosta novih kolega i kolegica u odboru. Dakle, svatko ima jedan jedini glas. Sukladno tome, PP e ima sedam glasa, socijaldemokrati imaju šest glasa, Renew Europe ima četiri glasa, zeleni imaju tri glasa, IDE ima tri glasa, ECR ima tri glasa, GUNGL imaju dva glasa, te nezavisni zastupnici također imaju dva glasa. Na sljedeći način ćemo provesti glasa, imat ćemo prvi krug glasanja, gdje će onda kandidat koji ima apsolutnu većinu biti pobjednik koji se sklapa od svih glasova za tog pojedinog kandidata. Onda imamo drugu, e, drugi krug gdje imamo e, kandidata sa najvećem broju, brojem glasova koji se sastoji od svih glasova za tu kandidaturu, on je onda pobjednik. A kada imamo jednak broj glasova za oba kandidata, onda se kao e, potpredsjednik bira onaj koji je starije dobi. E, sada možemo prvo napraviti test. Ne znam imamo li sada opet Fila e, Collinsa ili Monserrata Cabellera ili ko, god, god sada biramo. Ali ovo je u svakom slučaju samo jedan test. Možda da to provjerimo. Dakle, na lijevoj strani imate zeleni gumb e, za pozitivan glas, e, na desnoj strani imate gumb protiv i u sredini je za suzdržan glas. Tko voli više vino, a tko voli više pivo? Možemo i tako oblikovati pitanje. Glasanje je otvoreno. Ja sam za pivo. So, die ist geschlossen. Glasanje je završeno. Also 21 für Freibier. 21 glas za pivo. In Ordnung. Damit würde ich in den... U redu, onda možemo sada prijeći na e, stvarno glasanje. Dakle, zbog e, abecednog redoslijeda imamo na zelenom gumbu gospodina Adinolfija, a na crvenom gumbu imamo e, kolegicu Katarinu e, Kinići. Jesu li svi to dobro razumjeli? Dakle, zeleni gumb za gospodina Adinolfija, crveni gumb za Katarinu Kinići. Razumiju li to svi? Nećemo uzimati u obzir suzdržane glasove. die Wahl geöffnet ist, Dokle god je glasanje otvoreno, možete još promijeniti mišljenje između dakle, zelenog i crvenog gumba, ali samo tijekom glasanja. Nakon što se zaključi glasanje, nije moguće ispraviti e, glas. Jer znam da neki često pitaju može li se nešto promijeniti nakon glasanja, ako su se kolege zabunili, ali kod ovog glasanja to nije moguće. Još jednom podsjećam, zeleni gumb je gospodin Adinolfi, a crveni gumb je e, kolegica Katarina Kinići.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 Kolegica Katarina kinić je stoga izabrana. Ona ima apsolutnu većinu. Ich darf dich, Katarina damit bitten, zu uns zu stoßen. Katarina, pozivam te da nam se pridružiš. Onda prelazimo na glasanje o trećem potpredsjedniku ili trećoj potpredsjednici i molim vas sada za vaše prijedloge. U ime kluba Renewa mi vam predstavljamo kandidaturu eh, gospođe Martine Džabajzove. Ich sag's jetzt einfach im Kurzen, weil der lange Name, da vrlo ću kratko to sada reći, opet ću sigurno krivo izgovoriti tvoje prezime, pa ću samo reći, draga Martina, evo opet si kandidirana, ima li drugih prijedloga, onda ću pripitati Martinu je li ona kao i e, sve druge kandidatkinje je li ispunila izjavu o financijskim interesima i e, kodeks pravnog ponašanja. Jesam. I drugo pitanje je naravno, slažeš li se uopće sa kandidaturom? Da. Možemo li onda potvrditi kandidatkinju aklamacijom? Da, onda vas molim sada za pljesak. E, molim te, Martina, pridruži nam se. So, aufgrund der jeweiligen Vorgänge bedeutet es, wir u redu, onda sada, eh, sukladno eh, sada tu četiri snažne žene i sada svakako moramo izabrati jednog muškarca. Što znači da ćemo sada prema našim pravilima prijeći na četvrtog potpredsjednika i tu vas molim za prijedloge. Eh, Gospodine Zdehovski. Dear chairman. Gospođo predsjednice, čestitam svoje žene. Mislim da je to vrlo lijepo vidjeti da ćemo imati e, snažno predstavništvo žena e, kao predsjedništvo ovoga odbora, pa bih želio predložiti jednog snažnog muškarca, Tomaš Dojč. On je u ovom odboru već pet godina i zaista je puno radio. On je neutralan, usmjeren je prema tome da pronađe rješenja i zaista je marljivo radio e, na pitanju borbu, borbe protiv korupcije u mnogim zemljama, pa e, bi mi bilo drago da glasate za njega. Des weitere Vorschläge. li daljih prijedloga? Ne nema, onda prvo mogu pitati Tamaša Dojča slaže li se s kandidaturom? Slažete li se s time, a onda isto tako vas pitam prihvaćate li tu kandidaturu? Da. Jesi li izgubila, ispunio izjavu o finanskim interesima, a i izjavu o kodeksu ponašanja? Da, predao sam sve dokumente u redu, onda kolega Manda ima riječ. U e, SND-a mi bismo tražili tajno glasovanje za ovo imenovanje. Dobili smo zahtjev za tajnim glasanjem i sukladno tome imat ćemo e, elektroničko glasanje ako se socijalisti e, s time slažu. Moramo li još jednom napraviti test za glasanje? Ich darf zunächst einmal darum bitten, wer stimmt den Antrag e, kao prvo me zanima tko se slaže s ovim zahtjevom da imamo tajno glasanje. Tko se slaže sa tim zahtjevom za tajnim glasanjem? Moramo imati najmanje šest e, člana, inače ne možemo provesti tajno glasanje. Koliko vidim ima nas više od šest i stoga onda sada možemo glasati elektronički u redu durch den grünen Knopf, oder? Die grüne Taste bedeutet... Zeleni gumb znači da ste za kandidata, a crveni kandidat znači da ste protiv kandidata, a suzdržane glasove nećemo razmatrati. Želite li e, test za glasanje vezano uz pivo ili slično? Ne, o redu. Ich muss der Form halber noch hinzufügen, Zbog same procedure moram reći da se promjena mišljenja može napraviti samo tijekom glasanja nakon. Dakle, iz te modalnosti kao i u prošlom glasanju. Onda sada možemo otvoriti glasanje. So, damit darf ich den Wahlvorgang für geschlossen. Sada je onda završeno glasanje. 11 eh, eh, zelenih glasova, šest crvenih glasova, 3 glasa suzdržano koje ne možemo razmotriti od ukupno 20 eh, glasova. Što znači da je Tamaš Dojč dobio apsolutnu većinu. Ich darf dich, Tamaš, bitten. und... Tamaše, molim te da nas tu nadopuniš kao zadnji član predsjedništva. <laughs> Kam je rauf. Now we need a place. Yeah, we have just one place. Thank you. Thank you. Thank you.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 kao prvo vam zahvaljujem na tome što smo toliko e, brzo uspjeli provesti glasanje. Bilo bi mi vrlo drago kada bismo mi ovdje kao članovi odbora za proračunski nadzor bili vrlo angažirani u našem radu zato što e, je taj odbor u protek nekog godina e, dobio jako na ugledu i kao predsjednica zajedno sa mojim potpredsjednicima bi bilo vrlo drago kada bi nam uspjelo da to dobro nasljeđe, tu dobru stečevinu, taj dobar ugled e, zadržimo i u budućnosti, te e, želim svima nama jako dobru suradnju. Kao što sam rekla, ja ću uvijek e, biti vam na raspolaganju, bit ću otvorena za vas, svi od vas će imati moj broj mobitela i u slučaju nekih problema ću vam svakako rado pomoći, a i moje moje, moje zamjenice i moj zamjenik e, kojima svima čestitam na e, izboru e, će učiniti isto. Želim vam još jedan dobar dan. 24. srpnja imamo prvi sastanak i tu ćemo već imati Europsku komisiju, Europski revizorski sud, a i našu znanstvenu službu na tom sastanku koji će nas uvesti u sve naše zadaće i u sva sadržana pitanja. E, vrlo se veselim vidjeti vas opet i zahvaljujem vam na e, odličnoj e, discipliniranoj, na odličnom disciplinarnom načinu glasanja. Hvala.